godine o stalnoj europskoj potpori iskorinjavanju poliomijelitisa, a to je predložila e, Linda McGovern i još devet zastupnika i oni su dobili 404 potpisa, što znači da je to većina zastupnika i u skladu sa člankom 136. poslovnika to će biti objavljeno u zapisniku sa današnje sjednice s imenima potpisnika e, upita i to će biti proslijeđeno na odgovara